Αρχίζει η συνεδρίαση κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές... Dobro jutro. Hvala što ste eto, uzeli u obzir sve promjene. Što se tiče različitih postupaka e, prilikom e, glasanja, Sada ćemo objaviti rezultate trećeg kruga glasanja koji je bio predviđen za danas od 10 nadalje. Zapravo taj treći krug glasanja se e, ovime e, otkazuje jer već sada imamo rezultate glasanja koje možete pročitati na internetskim sastancima. Ako dakle nemate prigovora, prihvaćamo dakle ovu promjenu. Počinjemo sada s rezultatima od jučer. To su sljedeći rezultati e, jučerašnje glasanja. Zajednička e, poljoprivredna politika. Amandman 757. i 1000. se odbijaju. 796. se usvaja. Prvi amandman se odbija, 1002. i 1083. se odbijaju. 1003. se odbija. 7. i 98. se usvajaju. Amandman 1004. se odbija, 798. E, se usvaja, 799. se odbija, 730. usvaja se, 800. se je usvojen, 802. dio se odbija, 801. usvojen, 859. se usvaja, 802. prvi dio se usvaja, 802. drugi dio se usvaja, 803. se usvaja, 1444. prvi dio se usvaja, drugi dio također. 860. se odbija. ZPP, financiranje i e, monitoring. Amandmani u bloku se usvajaju 240. se odbija, 76. se uspaja, 241. E, se odbija, 77. se odbija, 79.

281. peti dio, 283. dio se usvaja, 283. peti dio se odbija. Amandmani 190. i 191. 211. i 6. dio se usvajaju. Amandmani 212. prvi dio i 193. se usvajaju. 217. drugi dio, 294. se usvajaju.

Amandman prvi otpada, 201. se odbija, 232. se odbija, 13. se usvaja, 299. se usvaja, amandmani 209. i 285. se usvajaju, 210. i 286. se usvajaju, 30. se ne razmatra, 287. se odbija, 31. se usvaja. A sada ćemo prekinuti sjednicu na nekoliko minuta te ćemo u, nove, u 9 sati ponovno nastaviti sjednicu. 7 minuta stanke. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Sjednica se nastavlja. Počinjemo sada s glasanjem kojeg ću otvoriti i to e, glasanje će biti od 9 do 10 i 15 a e, metoda će biti ista kao u prethodnim krugovima. Svo glasanje bit će poimenično i sada proglašavam prvi krug današnjeg glasanja otvorenim prema e, točkama na dnevnom redu. A e, objavit ćemo rezultate kasnije. Hvala.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 Ponovno nastavljamo sa zasjedanjem. Sada ćemo objaviti rezultate prvog kruga glasanja za danas. rezultati su sljedeći. Što se tiče uh, završnog izvješća gospodina Urta Sunar o ravnopravnosti u vanjskoj sigurnosnoj politici Europske unije, tu se usvojila cjelokupna rezolucija u izmijenjenom obliku. Zatim prelazimo na e, izvješću gospodina Andrija što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, izmjene uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi. Kao prvo, blokno skupno glasanje o, sa izbora, to smo usvojili, zatim amandman 10. usvojen, amandman 56. usvojen, amandman 58. odbijen, amandman 75. se usvaja, amandman 76. se usvaja, Amandman 102, prvi dio usvaja se. Amandman 102, drugi dio usvaja se. Amandman 120, prvi dio usvaja se. Amandman 122. dio usvaja se. Amandman 132. odbija se. Amandman 181. usvaja se. Amandman 205. prvi dio usvaja se. Amandman 205. drugi dio usvaja se. Amandman 212. se usvaja. Amandman 266. se usvaja. Amandman 232. se usvaja. Amandman 274. u revidiranom obliku se odbija. Amandman 257. se usvaja. Amandman 267. CP1 odbija se. Amandman 258D usvaja se. Amandman 267 CP2 odbija se. Amandman 259 se usvaja. Amandman 260. u revidiranom obliku usvaja se. Amandman 261. usvaja se. Amandman 233. se usvaja. Amandman 234. se usvaja i s ovime se ne razmatra onda 71. amandman. Amandman 275. prvi dio odbija se i s ovime se onda ne razmatra drugi dio toga istog amandmana. Zatim 262. amandman u revidiranom obliku odbija se. Amandman 72. se usvaja. Amandman 255. se odbija. Amandman 235. u revidiranom obliku se usvaja i zbog toga onda se ne razmatra amandman 79. 80. amandman se usvaja. 81. amandman se usvaja. 268. amandman se odbija. 82. amandman se usvaja. Amandman 236. se usvaja i zbog toga se onda ne razmatra 84. amandman. Amandman 263. u revidiranom obliku se usvaja i zbog toga se onda ne razmatra 89. amandman. 237. amandman se usvaja i zbog toga se ne razmatra 90. amandman. Amandman 269. se usvaja i zbog toga onda se ne razmatra 109. amandman niti u prvom niti u drugom dijelu. 282. amandman se odbija, 110. amandman se usvaja. 235. amandman se odbija. 238. amandman se usvaja i zbog toga se ne razmatra 114. amandman. 239 amandman se usvaja i zbog toga se ne razmatra 117. amandman. Amandman 286. u izmenom obliku se odbija. 240. amandman se usvaja. 241. amandman se usvaja. 242. amandman se usvaja.

244. amandman se usvaja i zbog toga se ne razmatra 128. amandman. 245. amandman se usvaja te se zbog toga ne razmatra 129. amandman. 246. amandman se usvaja 287. amandman u revidiranom obliku se odbija. 150. amandman se usvaja. 247. amandman se usvaja. 248. amandman se usvaja. 249. se usvaja te se ne razmatraju 153. amandman kao i 154. amandman. 250. amandman se usvaja, 158. se zbog toga ne razmatra. 264. amandman se odbija, 165. amandman se odbija, 254. amandman se odbija, 278. amandman se usvaja, 251. amandman se usvaja, te se onda ne razmatraju 180. amandman i 181. amandman. 252. amandman se usvaja, a 183. amandman se ne razmatra, kao i 184. amandman. 253. amandman se usvaja, te se ne razmatraju 187. amandman te 188. amandman. 229. amandman se odbija, amandman broj 3 se odbija, Amandman 265. se odbija, amandman 279. se odbija, amandman 280. se odbija, amandman 230. se odbija, osmi amandman se usvaja, te se na, kraju usvaja i amandman 256. amandman i stoga sada prekidamo plenarnu sjednicu do 13 sati i 15 minuta kada ćemo ponovno staviti sa drugim krugom glasanja.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 Glasovat ćemo o predmetima koji su navedeni u dnevnom redu. Glasovanje je otvoreno od 13 sati do 15 e, minuta do 14 sati i 30 minuta. Vrijedi e, isti postupak kao i u prethodnim glasovanjima. Sva glasovanja su poimenična, dakle proglašamo otvorenim drugo glasovanje. Imate vremena do 14 sati i 30 minuta i rezultati drugog glasovanja bit će objavljeni u 17 sati. Ovo me prekidam zasjedanjem.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 Sitzung Otvaram eh, ponovno zasjedanje Europskog parlamenta. Eh, prelazimo na rezultate današnjeg eh, drugog kruga glasovanja. Oni su sljedeći. Dakle, imali smo izvjestitelja Petera Jara o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, potpori za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz Jamstvenog fonda Fonda za ruralni razvoj. Prijedlog je usvojen. Zatim e, imali smo e, i izvješće e, kolegice Miller o zajedničkoj poljoprivrednoj politici o i taj prijedlog je usvojen. Isto tako je dodatni prijedlog odbora usvojen. Što se tiče prijedloga izvjestitelja Andriju o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, izmjeni uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi e, usvojen je e, i e, izvješće za odbor je usvojeno. Podnesen je prijedlog za rezolucije Ukoliko ne bude nikakvih primjedbi, ja ću ih dostaviti odgovarajućim odborima. I na kraju današnjeg zasjedanja predsjednik je zamolio da iznesem sljedeću izjavu s kojom se slažem. Dakle, u ime predsjednika i osobno u ime svih kolegica i kolega želim zahvaliti svim zaposlenicima Europskog parlamenta koji su omogućili održavanje ovog plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta i dali svoj doprinos. Bez njihovog doprinosa Europski parlament ne bi bio u mogućnosti obavljati svoje poslove i zadatke e, niti e, zakonodavne dužnosti koje treba obavljati u službi demokracije. Zahvaljujem e, svim zaposlenicima i službama na profesionalnom angažmanu. Ovime e, završavam e, ovo zasjedanje. Hvala.